Dame i gospodo, molim vas uzmite vaša mjesta. Započet ćemo s našim sastankom. Velika mi je čast moći pozdraviti generala Jean-Paula Palomerosa, vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga za transformaciju, koji oni su smješteni u Norfolku, i što mogu pozvati generala da podijeli s nama svoje razmišljanja o savezničkom zapovjedništvu za transformaciju nakon sastanka na vrhu u Walesu. To se dogodilo točno prije tri mjeseci, sastanak na vrhu dakle NATO-a. To je bio važan događaj i zasigurno su tamo donijeli niz odluka. Dopustim mi da vas obavijestim o našem današnjem programu, dakle za danas povse podne. Prvi dio je posvećen informacijama o savjetničkom zapovjedništvu za transformaciju i sastanka na vrhu u Walesu. To će nam predstaviti samo general Jean-Paul Palomeros, a zatim će gospođa Claude France Arnoux izvršna direktorica Europske obrambene agencije nam se pridružiti oko 16 sati. Oba uvažena gosta će nam predstaviti svoje, mišljenja o europskim kapacitetima nakon sastanka na vrhu NATO-a i imajući u vidu sastanak u lipnju 2015. godine u Briselu s ciljem da se nadalje razradi CSDP, dakle zajednička sigurnosna obrambena politika. Još jednom ću pozdraviti gospodina generala Jean-Paul izvolite pred nama riječ. Hvala vam gospođo predsjedavateljice, započet ću na francuskom. Gospođo predsjedavateljice, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, dame i gospodo, srdečno vam zahvaljujem na vašem pozivu, čast mi je biti opet ovdje po drugi put, ja sam već imao priliku obratiti se vašem odboru prije nešto više od godinu dana. Moje izlaganje dolazi u jednom trenutku kada smo imali razdoblje vrlo guste razmjene između Europske unije s jedne strane i predstavnika Europske unije i e, NATO saveza, jer kao što znate gospođa Federica Mogherini i glavni tajnik NATO Jens Stoltenberg su nedavno držali zajedničku konferenciju za tisak e, koja je naišla na vrlo pozitivan odjek, a isto tako je gospođa Federica Mogherini bila prisutna na sastanku na vrhu ministara vanjskih poslova NATO saveza tada je i govorila i odigrala je vrlo važnu ulogu na tom sastanku. Osim toga nalazimo se u jednom razdoblju kada je Europsko vijeće imao sastanak krajem 2014. godine i kada se sada održao u Walesu sastanak na vrhu NATO-a, ta dva sastanka su došla jedan za drugim i kao što ste dobro rekli, Iduće godine će biti dodatni sastanak Europskog vijeća, dakle nalazimo se u raspravama o razvoju vojnih kapaciteta i mi naravno te rasprave želimo učiniti što transparentnim mogućim. Isto tako kao što znate, te dvije organizacije zajedno sadržavaju 22 države i potrebna im je komplementarnost kada se radi o upravljanju krizama, u razgradnji njihovih kapaciteta i htjeli su nastaviti sa ovim procesom stajanja sinergije, želi se izbjegavati udvostručenja i naravno želi isto tako učinkovito koristiti svoj proračun za obranu. Mislim da je uspjeh te zajedničke aktivnosti ne samo nešto što ovisi o elanu kojeg e, dakle, stvara politička klasa, već isto tako da ona ovisi o uskoj vojnoj suradnji kada se radi o naravno ispunjavanju zajedničkih e, dovoljnih politika. Radi se o tome da imamo veliko otvorenje, veliku transparentnost među našim organizacijama kako bismo zajedno pripremili odgovore na izazove koji su zajednički e, na organizacijama jer moramo biti pragmatični. Obje organizacije su suočene sa značajnim dijeljenim izazovima značajni izazovi koji zahtijevaju još i veću komplementarnost kada se radi o odgovorima. Danas više nego ikad se obrana i mir u Europi oslanjaju na jak e, transatlantski, odnos, po mom mišljenju, ali isto tako i o tome da tražimo najbolju moguću težu između onoga što se čini po pitanju obrane sa obje strane Atlantskog oceana i unutar Europske unije. Tu se radi o isto tako naporima veznih uz transformaciju saveza, e, mi smo smješteni u Sjedinim državama, u Norfolku, to je dakle baza NATO-a u Sjedinjeničkim državama i to je naša zadaća, e, vrlo zanimljiva zadaća na koju ću se kratko osvrnuti s vama. Mi smo zaduženi od našeg e, osnivanja prije 10 godina, 2003. godine, da upravljamo i animiramo ovim e, procesom transformacije saveznog zapadništva što obuhvaća razvoj kapaciteta, E, isto tako opremu, ali također i doktrine koje se koriste, organizacija, infrastrukture, vježbe, e, trening. Dakle, radi se o tome da pokušamo e, se konstantno pripremati i usavršavati. Radi se o tome isto tako da želimo postići što veću moguću interoperabilnost za naše snage iz savezničkih nacije i za njihove partnere. Isto tako imamo zajedničke, e, razmišljene o tome i to je zapravo ono o čemu se radi u Saveznom zapovjedništvu za transformaciju da pripremimo na neki način budućnost. Transformacija e, NATO saveza je konstantan proces gdje se radi o tome da stvorimo konvencionalne, ali i nuklearne snage koje će biti vjerodostojne, koje će odgovoriti na misije koje su određene u strateškom konceptu iz Lisabona, radi se o zajedničkoj obrani, upravljanju krize i o suradnji na području sigurnosti. Kao što je to naglasio glavni tajnik NATO saveza, naše dvije organizacije su suočene sa mnogim zajedničkim e, sigurnosnim izazovima. Kao prvo, potpuno je jasno da smo suočeni sa mnogim, mnogostrukim, složenim i vrlo promjenljivim prijetnjama na granicama Europe. Na istoku imamo krizu u Ukrajini koja je otkrila jedan novi model hibridne strategije gdje se kombiniraju vojne akcije, civilne akcije, konvencionalne akcije, neregularne akcije i koja se isto tako oslanja na jednu komunikacijsku strategiju koja je jako dobro unaprijed pripremljena i koordinirana. Ti novi načini provođenja operacija zahtijevaju globalne odgovore i e, oni se tiču diplomatskih e, domena, gospodarskih e, domena, pitanje vezih uz vojnu sposobnost i informatičku sposobnost. To sve mora biti komplementarno, bilo da se provodi u Jedinoj uniji, u NATO ili pak u drugim državama ili u okviru drugih organizacija. Nemojmo isto tako zaboraviti da na jugu Europe imamo jedan čitav luk popunjen raznim krizama od e, područja Sahala do sjevera Afrike pa sve do Bliskog istoka i tu isto tako samo globalan pristup može nam omogućiti da se s time suočimo. Na primjer, za takav globalni pristup e, imamo jedan dobar primjer, slučaj Somalije, gdje smo vidjeli još jednom da je komplementarnost napora između jednih naroda Ujedinih naroda, Europske unije, NATO-a, Afričke unije i Sjednih američkih država proizvelo određene plodove sa vrlo značajnim rezultatima, na primjer padom piratstva na području Afrike, ali isto tako i sa značajnim poboljšanjem same situacije, cjelokupne situacije. Isto tako, kada se radi više o vojnim kapacitetima, naša zapadnjačka tehnološka naprednost koja je već nekoliko desetljeća prisutna u našim vojnim strategijama, više nije dovoljan jamac za sigurnost za 2030. godinu. Imamo dapače širenje vojnih i tehnoloških kapaciteta, velo velike učinkovitosti. E, takva oprema nije jako skupa i može nas natjeriti da budemo manje u mogućnosti intervenirati i da se povećuju rizici. Ove dvije organizacije, EU i NATO, Savez, po mom mišljenju, trebaju kao prvo imati jednu zajedničku viziju, viziju budućnosti ja sam htio unutar savezničkog zapovjedništva za informaciju uključiti i e, osoblje iz e, Europske unije što se tiče e, budućih operacija vezanih uz NATO savez, naših budućih radova. Imamo tu nekoliko dokumenata i njihov je cilj da vidimo političku, tehnološko, gospodarsko i okolišno pitanje E, ovih glavnih tendova koje primjećujemo, da vidimo koji su uzroci njih i da iz njih izvedemo određene zaključke kada se radi o razvoju naših strategija i o razvoju naše vojne sposobnosti. Radi se o tome da na neki način orientiramo političke smjernice kada se radi o pripremi novog e, ciklusa planiranja, on će započeti u 2015. godine to nam isto tako pruža jednu drugu zanimljivu osnovu za suradnju, dakle da zajednički naše dvije institucije pripremaju e, svoju sposobnost za odgovoru. To sada ću prijeći na engleski. Uzavši u obzir mnoge izazove za e, NATO savez, sastanak na vrhu Walesu je naglasio potrebu da poboljšamo sposobnost odgovora nato saziva, snaga, a da isto tako Eh, izgradimo na već postojeće inicijative. Spremnost naših snaga ovisi o visokom razini treninga i eh, vježbe. Isto tako Savez, e, NATO savez ima sada jedan e, proces koji je proizažao iz visoke razine trabilnosti koje imamo u zadnje dva desetljeća kad provodimo operacije. Imamo inicijativu Connected Forces koja je pokrenuta prije dvije godine na sastanku na vrhu u Čikagu s kojom želimo poduprijeti ovaj, ovu vježbu. Na primjer, želimo moći sinkronizirati nacionalne vježbe i NATO vježbe i tako pružiti odmah na neki način e, mogućnost jačanja obrambenih sposobnosti e, za naše istočne saveznike. Sada imamo vrlo dinamično prisustvo snaga na cijelim teritorijem istočne Europe. Ta inicijativa uključuje također i stratešku vježbu sa visokom vidljivošću. To je vježba Trident Juncture 2015. godine. Ona će uključivati osobe iz Španjolske, Portugala i Italije i okupit će više od 25 tisuća ljudi. Imaćemo razne scenarije, oni će biti visoko intenzivni, bit će vrlo izazovni, ticat će se kopna, mora, zraka i kibernetičkog prostora. Kao dio te vježbe po prvi put će nam se pridružiti nacije iz više grada u inicijativi da se njihova vježba, certifikacijska vježba borbenih skupina priključi ovoj, ovoj inicijativi Trident Juncture. Tu e, mi smatramo da je ta zajednička vježba vrlo e, važna i dobra prilika za zajedničku suradnju između EU i NATO-a. Istina je, treba na to podsjetiti, ako želimo veću spremnost naših nacija, onda oni moraju moći investirati u svoj trening, u svoje kapacitete, imamo hitnu potrebu za europske nacije da prestanu sa uvođenjem proračunskih rezova i da ponovno ulažu u obranu. To je naglašeno um, u Walesu, to su naglasili čelnici država i vlada i to je naglasilo i Europsko vijeće. Dakle, ono obećanje da će um, dva posto svog BDP-a izdvajati za obranu, a 20% od tog proračuna pak za ulaganja veznih uz istraživanje i tehnologiju. Dakle, to obećanje smo imali, ali unatoč tome imat ćemo još i veliku potrebu da se na vrlo pametan način koristiti budući resursi, na vrlo koncentrirani način kako unutar Europske unije, tako i unutar NATO saveza. Planiranje za buduće kapacitete je vrlo složen proces. Neću sad ulaziti u detalje, ali znamo da imamo vrlo različite procese planiranja obrane za NATO i na CSDP. Proces za e, planiranje obrane NATO-a e, tiče se uz e, razinu ambicije savezništva, dok Europska unija ima plan za izgradnju kapaciteta koji proizlaze iz obuhvatne analize manjkavosti, zaključaka, multinacionalnih baza podataka i drugih elemenata kao i dugoročne vizije Europske obrambene agencije. Oba procesa imaju isto tako i drugačije vremensko odvijanje, ali ja ne znam zašto ne bismo mogli pamatični uvesti neku mogućnost sinhronizacije, neću reći harmonizacije, ali tako da uvodimo komplementarnost u oba procesa, uzevši u obzir da iste 22 nacije koje pripadaju NATO savezu i Europske uniji mogu naravno samo eh, podnijeti jedan jedinstven set eh, onih snaga. Dakle, što se tiče odluka veznih uz ambicije Europskog vijeća iz prosinca 2013. da se investira u e, komunikac, komunikaciju, u zračni su pilotiranja na daljinu i opskrbu gorivom u zraku, te isto tako e, u kibernetičkoj obrani. Tu se radi o tome da se pomire trenutne manjkavosti u uh, europskim kapacitetima koji su se pokazali u nedavnim operacijama NATO Saveza Europske unije. To se tako može smatrati dobrim odgovorom na ovo stalno pitanje koje se uvijek iznova ponavlja uh, kada se radi o podnošenju tereta. Radi se zapravo o podjeli obaveze i odgovornosti. To je pitanje koje se često ponavlja unutar NATO saveza i naravno e, Sjedinjene američke države to isto tako s pravom naglašavaju e, u raznim prilikama. To znači da NATO Savez i Europska moraju komunirati i komunicirati i surađivati u ovim raznim područjima. Na primjer, kada se tiče kibernetičke sigurnosti, to je zbog raznih razloga na našim agendama. Unutar naše skupine imamo e, program za kibernetičku obranu i taj tim je imao nekoliko kontakata sa Europskom na tom području. Prošli tjedan je e, osoblje iz tima za kibernetičku obranu sudjelovalo kao pomatrač na jednoj vježbi koja se zvala Cyber Collation za 2014. godinu. To je najveća ikad izvedena multinacionalna vježba unutar NATO saveza i tu se radilo o informacija i o sudjelovanju na sastancima kada se radi o korištenju takozvanog cyber range u Italiji. Komplementarno se također pokretač kada se radi o multinacionalnom razvoju kapaciteta. Ta koordinacija je bila jako produktivna između kako SD e, kako našeg savezničkog zapovjedništva, tako i e, Europske obrambene agencije. E, želim tu isto tako naglasiti da rad gospođe Claude No. Mi želimo da Europska obrambena agencija i naš tim budu komplementarni i mi želimo ne samo nadopuniti programe, nego ostvariti pravu sinergiju. Kroz izgradu kapaciteta bilo od strane NATO saveza do strane Europske unije. To ne znači da to treba ostati samo u nadležnosti svake pojedine organizacije, nego ti kapaciteti moraju stati na raspolaganju kad god i gdje god e, tim organizacijama to bude zatrebalo na korist, dakle obih organizacija. Stoga kad pogledamo ove inovativne ideje za podjelu naših sposobnosti. Onda vidim da e, ima nekoliko zanimljivih projekata. Ja sam prije nekoliko godina, primjer, sudjelovala u e, jednom projektu European Air Transport Command. To je bila inicijativa kojom se pokušalo jačati e, kapacitete na području vojnog prijevoza. To je vrlo dobro radilo, to je bilo u koristi nacionalnih operacija, NATO-ovih operacija i e, drago mi vidjeti da i druge države se pridružuju Njemačkoj, Italiji, Belgiji, e, Nizozemskoj, Španjolska se to pridružila, Italija će se pridružiti. To je ono što bih ja nazvao vrlo pametnim pristupom rješavanju naših problema. Mi doista zaostajemo kada se radi po pitanju kapaciteta vojnog prijevoza i vrlo je dobro da vidimo što imamo i da pokušavamo iskoristiti naše ulaganje. Postoji druga, drugi primjeri, na primjer e, na području strateškog prijevoza za zakoplovstvo imamo zakoplov A400M, e, OKAR organizacija ga je razvila. To je nešto što ispunjava ne samo potrebu e, europskih država, nego i država NATO saveza, znate da je Turska tu uključena. Imamo isto tako i još jedan projekt e, takozvani multinational multi-role tanker transport e, to također vodio okar i to su neke od vrlo dobrih pragmatičnih suradnji. Osim toga bih rekao da europska industrija ima ključan značaj kada se radi o, projek nato projektima kapaciteta, to je isto tako naglašeno u Walesu. Savezničko zapovjedništvo za transformaciju igra u svoj potpunosti e, svoju ulogu kada se radi o tome da se ojačava ova transatlantska suradnja na obje strane e, na korist industrija koje su situirane na obje strane Atlantskog saveza. Na primjer, e, naše nacije će morati uskoro obnoviti značajan dio opreme poput AVAX flotu u idućih 20 godina. To je bila flota koja je korištena u rješavanju mnogih kriza. To će se morati dakle uskoro učiniti u idućih 20 godina i stoga pružimo, pružimo već sada analizu za vrlo složen projekt koji bi mogao postati uzorkom, uzorom zapravo suradnje transatlantske industrijske suradnje. To bi mogao biti sljedeći kamen temelja sličan, um, sličnim poduhvatima poput uh, Air Command and Control System, na primjer, ili kibernetička i zajednička uh, obavještajna aktivnost, nadzor i tako dalje. Svi ovi napori iz Europske unije i NATO-a imaju za cilj razvoj naših kapaciteta. Radi se o tome da moramo čvrsto i brzo reagirati na niz sigurnosnih izazova koji se javljaju na granicama Europe. Zbog toga NATO savez razvija um, VGTF, to je eh, jedinica koja se može nekoliko dana samo premjestiti na području NATO saveza. Naravno, to će zahtijevati velik napor e, od strane europskih, ali i američkih nacija koje će tu sudjelovati. Ta jedinica će e, značiti te solidarnosti za saveznike, ali isto tako će se moći osloniti na e, jedinice za brzo djelovanje saveza, a isto tako i možda jednako na iskustvo europskih borbenih skupina. Ja sam uvjeren da su naše, naše, naše snage komplementarne. Slično isto tako kada se radi o strategiji za europsku pomorsku sigurnost, to je vrlo važno pitanje. To je trenutno u razvoju, u, e, na početku operativnosti. Tu se radi također da ostvarimo komplementarnost a već imamo zajedničko zapovjedništvo NATO Saveza Europske unije tim operacijama. Isto tako, na posljedku naglasit ću dva područja od zajedničkog interesa za naše dvije organizacije koje imaju veliku važnost kada se radi o upravljanju kriza i prijetnji. Te prijetnje i krize su hibridne, ovakve ih vidimo danas. Radi se o predviđanju i o strateškom komuniciranju. Radi se o nedavnim krizama poput onih e, nakon arapskog proljeća Ukrajine ili pak e, jačanje Daesha u Iraku i Siriji i zapravo se tu pokazuje naša nespremnost da ih anticipiramo. Zbog toga je su informacije vezanih u stratešku, stratešku anticipaciju e, jedno jedna od zajedničkih prioriteta kako za NATO, kako za Europsku uniju, koji zahtijevaju isto tako i suradnju, kako politički, tako i vojno. Isto tako moramo se organizirati, moramo organizirati našu proaktivnu stratešku komunikaciju, to je jedan od zaključaka iz trenutnih kriza, bilo da se to vidi na primjeru Ukrajine, gdje vidimo da Rusi imaju vrlo eh, usklađenu komunikacijsku kampanju, to vidimo isto tako i u Iraku gdje je IS postao vrlo vješt u tome da koristi socijalne medije u svrhu propagande. Tu se isto tako zahtjeva uska suradnja eh, naših komunikacijskih politika. E, naših dvije institucija. To bi bio veliki napredak ako se to poduzme. Kada se radi o upravljanju krize, razvoju kapaciteta, strateškoj komunikaciji, anticipaciji kriza, Europska unija i NATO imaju mnogo različitih mogućnosti na koji način mogu pojačati svoju komplementarnost. Imamo zajedničke aktivnosti, bilo da se radi u rogu Afrike, o Balkanu, Afganistanu, o Sredozemlju, to su zapravo dobri razlozi zbog kojih bi trebali potaknuti još i više suradnje. Ipak E, volja europskih zemalja da ponovno krenu s ulaganjem u obranu kao što je to predstavljeno na, na, Europskom vijeću kao i na sastanka na vrhu NATO predstavljaju doista neophodan e, preduvjet kako bi se zadržali vjerodostojni vojni kapaciteti koji će poslužiti kako zajedničkoj sigurnosno obrambenoj politici Europske unije tako i NATO savezu. U zaključku e, želim reći da smo mi u potpunosti posvećeni tome da pojačamo našu transparentnu suradnju, ona mora biti otvorena i komplementarna, naravno ona mora poštivati autonomiju i institucionalni integritet naših dva organizacija. Zahvaljujem vam na, vašoj pažnji i naravno spreman sam odgovoriti na vaš odgovor, na vaša pitanja. Hvala vam lijepa gospodine generalu. Stetina. Gospodin Stetina, izvolite. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Gospodine generale, uistinu mi je drago što ste imali dovoljno vremena na raspolaganju da nam se pridružite ovdje. Govorili ste o transformaciji. Jedna mi je stvari pala na pamet da najveća transformacija tijekom posljednjih nekoliko godina je pristup novih e, članica, dakle nekadašnjih e, republika iz, e, koje su bile dijelom Sovjetskog saveza. To su bile zemlje koje su u stvari bile dosta neprijateljski nastrojene prema NATO-u. Mislim da to neprijateljstvo još uvijek postoji u pojedinim zemljama. Ja sam ovdje predstavnik e, češkog naroda. I neke političke stranke još uvijek imaju negativan stav prema NATO-u. Recimo komunistička stranka Češke republike zahtjeva da istupi Češka iz NATO-a. Znate što se dogodilo kada smo potpisali, da smo pregovarali o ovom sporazumu vezano uz radare i onda zbog te komunističke stranke taj sporazum nije ratificiran. I sad se postavlja pitanje da li NATO ima isti stav prema svim zemljama ili se vaš stav ipak eh, razlikuje s obzirom na datum pristupanja NATO-u? Hvala vam lijepa. Prije nego što pređem na pitanje, htio bih nešto samo osigurati, jer možda nešto nisam dobro shvatio. Vi ste, dakle, ACT zapovjednik u Nošoku. Dobro. Dobro, to će olakšati moje pitanje. Dakle, Saveznog zapovjedništva za transformaciju. Dakle, imamo jednu organizaciju Stavanga u Norveju i jednu Bitkošu koji surađuju s vama. Dakle, to su sve vaše jedinice. Za ne, dobro, u redu. Onda će ovo sve još više olakšati moje pitanje. Jer niste to spomenuli vašoj izjavi. I još jedna, treća da u Portugalu, tako je. Dosta ste govorili o toj potrebi za zajedničkim e, zaključcima u pogledu promjene situacije u geopolitici. A prije dva dana sam bio u Bitkošu u centru koji je stvoren prije deset godina. To je jedan centar na koji je Poljska uistinu jako ponosna i koji ima vrlo važnu funkciju unutar NATO-a jer je vrlo modern, modern uistinu sam bio pod dojmom što se tiče dakle tih sposobnosti pogledu obuke. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Ti centri koji su stvoreni su se do sada fokusirali na pripremanje, dakle, zajedničkih borbenih e, grupacija, dakle, pogotovo što se tiče sudjelovanja NATO u Afganistanu. Sad se ta situacija mijenja. Dakle, koja je misija sad pred ta tri vrlo moderna centra u kojem su zaposlenici iz 20 i više zemalja i tu postoji određena dvojakost, nedostatak transparentnosti u pogledu toga što će se dogoditi. To je jedna stvar. A drugo pitanje se odnosi na rasprave koje smo imali u našem odboru a to je odnos Evropske unije i zemljama koje recimo žele postati neovisne. Mislim da ne koristim ove centre za promjene u takvim zemljama koliko e, rekao sam časnika iz Gruzije imamo tamo jedan e, saznalo se jedan iz Ukrajine njemu je <laughs> recimo puno draže da je trenutno sad tamo nego negdje drugdje pa sad imam sljedeće pitanje imamo dakle takve sjajne instrumente sjajne ljude ne bismo li u stvari trebali povećati mogućnost korištenja takvih centara u zemljama gdje su recimo potrebne e, takve snage, znanje, vještine, a mi u stvari ništa ne radimo kako bi obučavali ljude u tim zemljama. Hvala vam lijepa, to je bilo moje pitanje. Hvala, gospodin Van Norden. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Dobar dan, generale i zahvaljujem na vrlo dobrim, zanimljivim komentarima. Veliki broj nas misli da razvoj ovakve jedne vrste djelovanja je čisto ovako jedna zamaskirana situacija i da to e, nužno samo nepotrebno u stvari komplicira situaciju u pogledu, u pogledu NATO-a. Dakle, ako mi imamo nekakvu zasebnu borbenu grupaciju, da to stvari samo komplicira stvari. Spomenuli ste čitav niz e, dakle akcija ili djelovanja gdje trebamo biti svjesni toga da Europska unija kao takva ne djeluje. Dakle, to su bili obrambeni projekti između različitih tvrtki recimo i čitavog niza europskih tvrtki pod nadzorom raznih tijela kao što je OKTA. Sad kad govorimo o transformaciji NATO-a, da li ste ikada razmatrali mogućnost toga da se Mm, dakle, evropska tijela mogu uključiti u to i ako je to moguće na bolji način integriraju u NATO, na primjer. Dakle, vojni odbor bi mogao biti strukturiran na taj način da tamo gdje postoje određene aktivnosti gdje se smatra da bi evropske zemlje trebali preuzeti vodstvo, da se mogu formulirati vojne odbore na taj način da se mogu donijeti određene odluke kada je to potrebno. Za sada još nemamo takav slučaj. Išao bih i dalje i rekao da Francuska tu ima posebnu odgovornost e, za stvaranje jedne e, zasebne e, politike u pogledu obrane i sigurnosti i Francuska je tu uočila te greške i tu postoji jedan novi momentum sada za jedan mogući novi pristup kada govorimo o NATO. Čini se da su ta pitanja preozbiljna da bi se s njima poigravali. I Naravno da sam svjestan da vi na vašoj e, poziciji morate raditi u skladu sa zajedničkom e, sigurno vremenom politikom, na taj način je formiran vaš mandat, ali ta komplementarnost to ne bi trebalo biti nužno. Mi manje više govorimo o istim nacijama i interoperabilnost bi eh, trebala postati sama po sebi, pogotovo interoperabilnost između Evropljana i Amerikanaca. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođa Slezing. Gospođa Hvala lijepa konkretna pitanja ću postaviti sada s obzirom na neke kontroverze koje sam mogla počitati u medijima. Jednom što se tiče ove snaga za brzo djelovanje nato tu je navedeno u početku da bi trebalo imati 4 do 5 tisuća vojnika. Dobro, razumijete? A sad je Hans Lothar Domroze, njemački general iz nato rekao da bi se sad radilo o 7000 vojnika. Pitanje da li je to točno što je gospodin Don Roze rekao, što nam vi tu možete reći s obzirom na broj snaga, a onda je gospodin Don Roze nadalje najavio da budućnosti će opet biti veliki manevri nato sa 25 do 40 tisuća ljudi i to u blizini Rusije, neposrednoj blizini Rusije i u početku ste to govorili ste o drugačijim brojkama, da li je to točno? Možete li potvrditi te informacije? A onda još jedno pitanje što se tiče Afganistana. New York Times je izvijestio da budući kontingent NATO misije Resolute Home Afganistanu će i sudjelovati sa 40 tisuća vojnika. Da li je to točno? Možete li nam reći koje zemlje, koji kontingenti su tu već odobreni? Onda sam kod Reutersa pročitala 26.11. je da je eh, predsjednik Obama autorizirao za vojnike u Afganistanu da se smiju poduzeti ofenzivne mjere eh, isto tako borba protiv Talibana. To je po mom mišljenju protivno informacijama koje smo u početku dobili koje su najavljivale da 2014. će se završiti sa borbenim djelovanjem. Dakle, možete li nam nešto više reći u tom pogledu? Hvala vam lijepa. Prije nego što dam riječ našem sljedećem govorniku, pozdravila bih srdečno gospođu Madame Claude France Arnaud, koja je glavna izvršna direktorica Europske obrambene agencije. Ona nam se pridružila za ovaj drugi dio našeg sastanka odmah nakon odgovora generala na vaša pitanja ćemo onda moći nju čuti. Gospodin Pranzulica, ako smo dobro čuli ime. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Hvala vam gospodine generalu na vašem prisustvu i na svemu što ste učinili u svojstvu zapovjednika ovog eh, savezničkog zapovjedništva za transformaciju od 2012. godine. Htio sam vas pitati koje su to mjere koje je NATO savez poduzeo ili koje će pak poduzeti prije svega na području središnje i južne Europe, to je istočne Europe kada se radi o provokaciji Rusije, e, prije svega na području Baltičkog mora, Crnog mora i na dijelu drugih regija Europe. I isto tako bih vas još općenite htio pitati koji su to novi za zapovjednici koji će NATO savez e, uspostaviti na području istočne i središnje Europe zbog ovih provokacija vezanih uz e, sigurnost e, i stanje sigurnosti u Europskoj uniji. Hvala. During the last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 na članstvo i broj zemalja koji sudjeluju u NATO-u, da u svom svakodnevnom radu smatramo da svaka nacija u nato je jednako važna. Dakle, bio sam i nedavno i u novijim članicama Albanije i u Hrvatskoj gdje postoji velika posvećenost, sjajni rezultati tako da se uistinu radi o savezu od 28 država za 28 država. Svaka nacija ima svoj glas, predstavljena je kroz e, svoje zapovjedništvo. I jako smo osjetljivi s obzirom na sve te različite perspektive, to kako ja shvaćam i kako sam vidio ovaj samite u Walesu je da postoji istinu velika solidarnost eh, od strane vlada i šefova država eh, svih eh, članica. Bio sam uistinu jako motiviran tom vizijom i tim zajedničkim nastojanjem tih 28 lidera. Kad se vratim na vaše, vrat, se vratim na drugo pitanje. Točno je da ja vodim tri zapovjedništva u Europi i Hvala na vašem pitanju, to mi daje mogućnost da naglasim vrijednost ljudi koji su posvećeni toj mm, podršci NATO u pogledu transformacije. Imamo centar Stalinger, zatim Bikoć koji je zadužen za pripremu i koji u istinu jako doprinosi ne samo pripremi za Afganistan, već za čitav niz NATO vježba i Portugal Lisabon e, gdje imamo još jedan e, centar. Dakle, to su tri stupa naše transformacije i oni su ključni za našu budućnost. U Bikoću, na primjer, imamo jednu veliku vježbu u pogledu upravo te interoperabilnosti Bikoć ima upravo tu ulogu da garantira tu interoperabilnost za budućnost time što se sve više pripremaju određene aktivnosti, imamo te sposobnosti, imamo sjajnu podršku od strane Poljske, to se odnosi i na druge zemlje. Tako da apsolutno imam povjerenje u to da možemo istinu kapitalizirati sva ta tri aspekta i obuku i interoperabilnost i e, samo obrazovanje odnosno pouku i na samom samitu je naglašeno da je vrlo važna ta inicijativa i zato su ti centri vrlo važni. Oni će imati isto tako vrlo važnu ulogu kada govorimo o našoj podršci našim partnerima. Imamo tu platformu za interoperabilnost za naše e, partnere i isto tako snaženje sposobnosti obrane. To je jedan od ključnih prioriteta vezano uz Gruziju, Jordan i neke druge zemlje, Moldovu, ako je potrebna, ako će nas iračka vlada trebati zamoliti NATO, i mi možemo i tu odigrati određenu ulogu, o tome smo jučer razgovarali s ministrom vanjskih poslova, ali Gruzija zasigurno je i Ukrajina. Ukrajina je bila sjajan partner NATO samo partner, ne član, to treba naglasiti, jer postoji čitav niz pitanja što se tiče uloge NATO u Ukrajini, dakle NATO i Ukrajina su imali jedno sjajno partnerstvo i Ukrajina je e, još uvijek povezana sa NATO-im operacijama i što se tiče naše odlučne podrške u Afganistanu i s time ćemo nastaviti. E, time ću odgovoriti na vaše pitanje. Ta podrška misijama bi trebalo otprilike sadržavati 12.500 ljudi što se tiče NATO, uključujući partnere. I to je jedna misija koja će biti posvećena pomoći, savjetovanju, obuci, ali NATO i SAD će dati daljni doprinos kroz na taj način što Afganistanci nisu sposobni sada kratkoročno preuzeti određene stvari kao recimo zračna obrana, evakuacija, dakle neke ključne sposobnosti e, u koja Afganistanci tek ulaze tako reći i oni uče, oni nastoje, oni žele, poboljšavaju se iz dana u dan, tako da će tu biti određeno prijelazno razdoblje. Što se tiče mandata SAD-a i pravila, E, u pogledu njihovih snaga vi ste čuli da je predsjednik Obama naveo e, da će on pružiti pomoć kroz svoje snage kako bi se oni sami mogli bolje zaštititi i obaviti svoj posao u pogledu pružanja podrške Afganistancima. A moram reći da osobno ja pozdravljam njegovu odluku trebamo naglasiti u idućoj misiji koja će započeti 1. 1. 2015 koja se zove Resolute Support Mission naši ljudi neće imati ovu borbenu ulogu u pogledu napadanja, ali će vrlo zahtjevnu ulogu nalazit će se u opasnim situacijama, neće se stvari samo tako promijeniti od 1. siječnja 2015 možemo očekivati veliki pritisak od strane Talibana jer znaju da NATO smanjuje svoju prisutnost e, i nastoja će destabilizirati vladu a mi ćemo biti tamo, znamo da će biti teško, ali s obzirom na ono što vidimo, e, afganistanske sigurnosne snage će to moći učiniti uz našu pomoć. E, što se tiče Rapid Action Force, dakle, tih snaga za brzo djelovanje. Tu ste čuli različite brojke. Dakle, 4000 do 5000 vojnika što se tiče kopnenih snaga, ali tu će biti i druge komponente, recimo zračna, pomorska, dakle volumen može varirati, da li se koncentrirati samo na kopnene snage, to će biti oko 5000, ako uzmete ukupni broj snaga to može biti i 10.000 e, dakle u ali glavna komponenta će biti dakle veličine brigade dakle oko 5000 ljudi Vrlo zanimljivo pitanje o NATO duplikaciji i zajedničko obrambeno sigurnosnoj politici. Ja mogu razumjeti politički gledajući e, tu izjavu, ali ja nemam nikakav mandat od strane moje zemlje da bih tu branio njihovu ulogu. Dakle, uistinu se radilo o NATO zapovjedniku koji se e, brino za to. Dakle, ja uistinu sam jedan zagovaratelj savezništva jer to daje veliku zaštitu 22 zemljama članicama i NATO dakle postoji već e, dug niz godina i može izvršiti tu ulogu. Ali što se tiče vaše misije ljudi previše naglašavaju taj rizik dupliciranja. Stvarni problem nije dupliciranje između NATO i EU-a. Dakle, što god da se učini, bil pod e, klod Claude, France ili e, mojim, bitno je da pojačamo i snažimo sposobnosti zemalja Europske unije bez obzira na broj misija, dakle što više sposobnosti bude na stolu tako reći, to će biti bolje. Ne možemo si priuštiti nikako dupliciranje, mogu vam reći da toga ni nema. Da ima toga mogli bismo uistinu mudro djelovati. Nama čak i nedostaju snage u velikom broju strateških domena. Stoga sam rekao u svojoj intervenciji ja pozdravljam inicijativu vijeća e, kada e, govorimo o ovoj dostavi goriva u zraku, odnosno dopuni goriva u zraku i mislim da ćemo i kasnije moći o tome razgovarati, takozvani air to air refueling. I dodatno kao odgovor na vaše pitanje, kada vidim sastav vojnog odbora, većina, velika većina članova NATO odbora su i članovi EU odbora. Dakle, da, imaju jednu i drugu e, funkciju, ali dvije različite perspektive i kad vidim operacije i kako stvari danas funkcioniraju, dosti tu jedna dodatna, postoji dodatna vrijednost, jer postoje određene misije gdje NATO spreman za provođenje toga, a u nekim područjima možda NATO ne bi bio tako dobro došao. Kada vidimo učinkovitost nekih EU misija u pogledu obuke, recimo u Africi, tu postoji e, određena korist. Ne što se tiče dupliciranja, već komplementarnosti. E, iz stoga sam uistinu fokusira na tu interoperabilnost, e, obuku, to je nešto gdje postoji rizik e, dupliciranja kada govorimo o Europskoj uniji, nato i nekim drugim organizacijama, tu ćemo morati to kapitalizirati. Interoperabilnost je ono što je tu uistinu ključno. Ne možemo imati različite standarde. Radi se o istim muškarcima i ženama koji su tu uključeni i nemamo vremena pripremati ih prekasno i kad ih već pošaljemo određenu operaciju. Još jedno pitanje vezano uz Rusiju i provokacije. Znate da je NATO e, stvorio čitav niz mjera za jačanje obrambenih sposobnosti. E, nakon što se to dogodilo u Ukrajini, kako bismo mogli uh, osnažiti našu nazočnost, ali isto nekako promijeniti naš stav u smislu da pređemo nešto dinamičnije kako bismo mogli ne samo pokazati da je NATO nazočan, već kako bismo mogli obučiti naše snage zajedno, kako bismo osigurali da, je NATO uistinu sposoban ispuniti svoju e, misiju kada govorimo o toj e, zajedničkoj obrani. Danas imamo jedno možemo reći da svaka dva dana imamo različite vježbe koje započinju unutar NATO-a Dakle, da li bi trebali nova zapovjedništva organizirati u pogledu ove nove situacije, to je pitanje o kojem danas raspravljamo. Provodimo veliku reformu u NATO-u, mi smo smanjili cjelokupnu strukturu jer su nacije to htjele E, htjeli su učinkovitu strukturu zapovjedanja. dakle ne mislim da se to treba e, osnažiti, dakle jasan mandat šefova država je bio da se trebamo e, poslužiti onim što nam stoji na raspolaganju, dakle mi moramo reorganizirati našu strukturu zapovjedanja unutar nacije, jer znate da je struktura NATO ima jednu glavnu, jednu srž možemo reći i ono što dobivamo od članica, dakle to ćemo morati malo bolje koordinirati e, tu samu posvećenost pojedinih članica. Dakle, to je ta stalna transformacija NATO-a da se prilagođavamo situacijama i da se prilagođavamo prioritetima. Ovo pitanje vezano za ovaj trust fund, dakle ovaj fond koji ste vi spomenuli. Da, postoje određene razgovori u tom pogledu. Jučer su vanjski ministri to spomenuli. Ključni prioritet za Gruziju vezano za jačanje obrambenih snaga. A želio bih reći ono što je već veliki broj ministara rekao, neću ulaziti u detalje, onoga što je rečeno jučer da tu ne smijemo opet duplicirati napore i tu moramo stvari dobro koordinirati ali Gruzija je zasigurno ključni prioritet kada govorimo o jačanju e, sposobnosti obrane i tu je onda spomenut taj fond, dakle trust fund, kao što smo napravili u Afganistanu. Hvala vam lijepa. Gospodine Grajali, molim vas da ostanete na drugom, dijelu našeg sastanka. A sada bih još jednom htjela izraziti u gospođi Claude Fons Arnaud, izvršnoj direktorici Europske odbrambene agencije. Njen će mandat istječi uh, u siječnju sljedeće godine, pa je ovo isto tako u određenoj mjeri trenutak da sažmemo ono što, ono što se dogodilo i sigurna sam da će se vaši talenti dobro iskoristiti u vašem idućem svojstvu. Ali molim vas, e, izvijestite nas o trenutačnom stanju stvari u Europskoj obrambenoj agenciji bez uz izgradnju kapaciteta unutar zajednička obrambene i sigurnosne politike Europske unije. Znam da je gospođa Mogrini nedavno posjetila Europsku opremenu agenciju da je sudjelovala na sastanku upravljačkog odbora Europske obrambene agencije i to je bilo po prvi put i stoga molim vas da podijelite s nama vaše razmišljanja da ih podelite s našim pododborom. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavateljice. Aha, trebala bih prijeći na drugi mikrofon. Dakle, hvala vam lijepa. Još jednom. Ovo je za mene, kao i inače, velika čast, veliko zadovoljstvo što mogu doći kod vas uh, u vaš pododbor pri Europskom parlamentu. Tijekom mog mandata, eto još malo pa je mandat gotov, dakle u siječnju, kako ste i rekli, imali smo mnogo koristi od toga, dakle od te interakcije mi kao Europska obrambena agencija. Od naše suradnje s Europskim komentom i sa vašim pododborom to je dao ključni lan za naš rad vezan uz um, ovaj element kapaciteta i vezan uz tehnološku i obremenu uh, bazu, isto tako vezan uz zajedničku sigurnosnu politiku. Nadam se isto tako da će im moj nasljednik imati priliku e, dolaziti k vama, kao što je to i do sad bio naš običaj. Sada prelazimo iz jedne vrlo važne faze. Ta faza će sad do lipnja biti vrlo važna. Radi se o jednom velikom političkom elanu za ono što će od drugog semestra biti sve više, dakle, samo, sama primjena zatim političkih mandata, e, koje odluka koje su donesene na najvišoj razini čelnika država i vlada. To se sve događa u interakciji sa Europskim parlamentom i u interakciji sa vašim pododborom. Vaš pododbor će biti još i važniji nego do sada jer ćete igrati sasvim ključnu ulogu kada se radi o, o vašim, vašem svojstvu su zakonodavca, kada se radi o donošenju odluka kada se radi o provedbi tih odluka kako proračunski gledano tako i zakonodavno gledano provedbi odluka dakle, koje su donesene na najvišoj razini. To je sada iznimno važno, sada nakon sastanka Europskog vijeća. Trenutačno stanje stvari, gospođo predsjedavateljice, je naravno tako da se trenutno priprema eh, idući sastanak Europskog vijeća u skladu s onim što je već napravljeno unutar našeg mandata. S jedne strane smo htjeli izraziti želju da idemo napred i to na temelju četiri osnovnih programa ne znači da, da je naš interes bio usmjeren samo vezano uz ta četiri programa, ali to je dakle ono što se može poduzeti u okviru Europske unije općenito i u okviru Europske omemene agencije prije svega. Radi se o, tu o dopuni goriva u zraku, to je već tradicionalna manjkavost, general je to sigurno spomenuo, 80% dopune goriva u zraku trenutno obavlja, obavlja SAD. Washington i Pentagon nam jasno poručuju da e, takve stvari mi moramo sami moći obaviti. Dakle, u Libiji e, ne možete računati na nas, da ćemo vam pomoći. Još jednom, dakle, 80% svih misija dopune godine u zraku izvršavaju Sjedinje američke države. Naravno, ja sam na vam na raspolaganju za sva vaša pitanja koje mi želite postaviti. Mislim da imamo dva glavna zapravo smjera. Kao prvo želimo što više iskoristiti naše postojuće kapacitete, evo primjer Italije koja ima novu, novi kapacitet naspram svoje misije u Libiji, novi kapacitet koji se temelji na bojnzima i ona je sa Europskom obavljenom agencijom organizirala kvalifikaciju raznih e, borbenih zrakoplova što se tiče ove mogućnosti dopuna gorivo u zraku. Dakle, kapacitete postoje, ti zakoplovi postoje, ali treba učiniti to da ih izvan zapravo samih misija, da ih se klasificira, da vidimo koje mogućnosti imamo e, u tom smislu, na primjeru na, primjer Italije. Radi se o tome da možemo imati dodatnu flotu za dopunu goriva u zraku, to nam je, kao što sam već rekla, iznimno potrebno i da jedna određena skupina država članica pod e, vodstvom nizozemaca radi na stvaranju dodatne, dodatnog kapaciteta, to je dakle jedna multifunkcionalnost, radi se samo o dopuni gorivo radi se isto tako i o medicinskoj evakuaciji i o transportu da bi se do 2025. u se izgradio taj kapacitet dopune goriva u zraku, naravno iskoristavajući energije, iskoristavajući ono što uh, Ujedinjeno kraljevstvo isto tako uživa trenutno, zahvaljujući određenim sporazumima, isto tako i što Francuska odnedavno uživa kada se radi o ugovorima za um, sa višestokom funkcijom. Sada ćemo preći na pregovore sa industrijskim, za industrijskim dionicima kako bismo onda osvadili napredak u nekoliko mjeseci. Što se tiče ovog sustava pilotiranja na daljinu, remotely piloted air systems, to je za mene najzanimljiviji primjer, kao prvo onoga što se može učiniti korisno na europskoj razini kada se radi o tome da se postigne sinergija između naših politika Europske unije i kao drugo da se pokaže ono što je Jean Paul odgovorio gospodinu Van Ordenu na njegovo tradicionalno pitanje. Ako mi dopustite postavljanje i, i slično pitanje generalu, na primjer kada je e, jedan drugi narod ovdje, on je postavio pitanje kako ćete moći se nositi sa nečim poput Europske obmene agencije. Dakle, treba pogledati ono što se može dogoditi u kontekstu Europske unije, u kontekstu NATO saveza, ono što se može napraviti kako bi se države članice približile. Dakle, te države članice su e, zajedničke djelomično i da u biti izgrade kapacitet koji će koristiti na onaj način na koji to politički odlučuju. I dakle, što mi možemo iskoristiti iz naše unutarnje politike Europske Kao prvo, kapacitet e, sljedeće generacije sustava pilotiranja na daljinu. Tu se radi o tome da se možemo u potpunosti e, sigurno kretati onim normalnim zračnim prostorom, što se zove e, odvojeni zračni prostor. Europska komisija tu ima nadležnost um, izraditi prijedlog uredbe, dakle prijedlog uredbe ćemo imati s jedne strane, a s druge strane imamo tehnološke razvoje koje će nam omogućavati to kretanje unutar zračnog prostora i unutar naše agencije imamo zajedničke uh, programe, joint uh, investment program, ali isto tako imamo i veliki zajednički potencijal kada se radi o onome što se može uključiti e, vezano uz razvoj jedinstvenog europskog neba, vezanih uz tehničke uvjete koje će određivati u budućnosti izgleda europskog zračnog prostora. Imamo dakle mnogo tehničkih elemenata i e, pitanja kapaciteta koji su posvećeni prije svega sigurnosti. Dakle, možemo povezati ono što se čini na zajedničkoj razini Europske unije i ono što se čini unutar Europske omemene agencije kada se radi o tehnologiji i razvoju. Dakle, s jedne strane, taj regulativni aspekt, harmonizacija i kao treće, ono što se tiče certifikacije tu isto tako postoji sve veća potreba, čelnici država i člana i vlada su i sami to spominjali, imamo e, rastuću potrebu za time, o tome raspravljaju nacionalni parlamenti, kako bismo bili sigurni da uređaji i strojevi koje izrađujemo mogu dobiti certifikaciju kada je to potrebno za njihovo korištenje na nacionalnoj razini. To je dobar primjer Eh, kapaciteta gdje iskorištavamo sinergije na europskoj razini i gdje zatim eh, se to može koristiti unutar civilnih misija. Mislim da je to vrlo važan dio upotrebe u budućnosti, a isto tako i eh, u okviru aktivnosti Europske unije ili pak u okviru aktivnosti NATO saveza ili drugih formata. Što se tiče satelita za komunikaciju i kibernetičke sigurnosti. E, mislim da su to dvije vrlo važne točke, ali samo ću se kratko na njih osvrnuti. Oni odgovaraju u toj istoj logici, dakle što se tiče satelita za komunikaciju, kao prvo radi se o kapacitetu koji je u potpunosti neophodan za provođenje svih operacija za svu komunikaciju. Kao drugo, zato već sada moramo razmisliti o sljedećem naraštaju tih uređaja jer danas radimo među različitim državama članicama Europske unije o kapacitetu e, koji će u idućih nekoliko desetljeća biti već zastarjel. Dakle, moramo razmišljati o sljedećem naraštaju. Isto tako moramo uzeti u obzir našu potrebu za vladenim vladinim aspektima, dakle, sa aspektima sigurnosti i na posljedku sve elemente koje mogu dovesti do sinergije na zemlji Europske unije, dakle civilna uporaba, vojna uporaba, tehnološki razvoj, kao i industrijska podrška koje uključuje ta sljedeća generacija uređaja. Ista stvar što se tiče kibernetičke obrane. Govorila sam već o standardizaciji i klasifikaciji. Imamo mandat e, od Europskog vijeća imamo vezano uz izvješće, to izvješće je učinjeno u srpnju, imamo sada e, zadaću da radimo na standardizaciji i klasifikaciji, da s jedne strane ne dođe do nekakve duplifikacije sa NATO-om e, kada se radi o standardima NATO saveza i da kao drugo se svugdje naravno možemo osloniti na civilne standarde, a tu se radi isto oko razradi hibridnih standarda dualnih standarda i na tome radimo. A tamo gdje su nam potrebni samo vojni standardi, prema nema kao već postoje, tu radimo u okviru Europske obrambene agencije u uskoj suradnji sa drugim organizacijama, ali naravno to je suverenost država članica, oni u potpunosti imaju mogućnost definirati svoje potrebe i zatim uvesti postupak uzajamnog priznavanja i klasifikacije. Imamo još i druge mandate koje smo dobili koji su iznimno ambiciozni. Kao što se rekao gospođa predsjedavateljica o tome je razgovarala gospođa Mogherini i ministri e, vanjskih poslova prije nekoliko dana. Radi se o stvaranju dobre volje. Ne možemo reći da nema volje. To se redovito spominje u okviru ministara vanjskih e, poslova. Oni su čak donijeli kodeks ponašanja veznih uz e, pooling and sharing, na primjer. To ponavljaju e, i čelnici država i članica. Imali smo isto tako i okvir vezan uz takvu suradnju, ali još uvijek moramo priznati da postoji probleme sa provođenjem zbog toga što je to i dalje nacionalna nadležnost, dakle tu su uključeni ministri i razne službe. Europsko vijeće nas je dakle nam je dakle dalo zadaću da radimo na raznim poticajima. Kao prvo e, ima, imamo fiskalne poticaje koje ne dovode do, do e, narušavanja tržišnog natjecanja. Postoje mogućnosti, na primjer, da se uvedu e, porezne olakšice, to se tako može uvesti u programe koji se, proiz, se ostvaruju na europskoj razini, pa i one koji se ostvaruju u suradnji sa Europskom bombenom agencijom. U dogovoru s Europskom komisijom smo se usuglasili oko nečega što je u potpunosti u skladu sa uredbom o porazu na dodanu vrijednost i na taj način programi koje vrši Europska obrambena agencija mogu biti uključeni u ovakve porezne olakšice. To već primjenjujemo na tri programa. Isto tako mandatu Europskom vijeća postoji ideja o osvajanju mehanizma za olakšanje takozvanih e, pooled acquisition project, dakle programa zajedničke nabave. Trenutno ministri raspravljaju o tome što je moguće, o tome što se može lako učiniti, ali ne se o tome da jednog dana kalendari svih država članica budu usklađeni što se tiče zajedničke nabave i planificiranja obrane. To je nešto što je prije svega vezano za države članice, za nacionalnu razinu i stoga postoje neke države članice koje već nekoliko godina rade na harmonizaciji kalendara i mislim da je to pomalo i realistično, ali naravno trebamo isto tako se nositi s posljedicama zbog tog nedostatka harmonizacije vremenskih eh, kalendara za, za opremanje. to savez to nikad nije pokušao učiniti, to je još uvijek nešto što je u nadležnosti samih država. Radi se o tome da zapravo možemo dodijeliti određena sredstava u trenutku kada se odlučimo za ulazak u neki program. Radi se više o tome i to smo predložili u okviru rasprave ministara Dakle, neke mjere na koje se sad pozitivno gleda, a moram reći da to uključuje isto tako i cijelu zajednicu, cijelu obitelj unutar Europske unije. Mislim, sigurna sam da ste o tome već raspravili i da o tome stalno raspravljate u vašem podobnom pa se na to neću vratiti, ali kada gledamo strateški kontekst, kada gledamo prijetnje, kada gledamo ono što nam stoji na raspolaganju. Kada gledamo da se naši prioriteti veznih uz obranu mogu doista pretočiti u rad na terenu, kada se radi o prioritetima oko kojih smo se usuglasili, onda se možda mogu koristiti i drugi instrumenti Europske unije kako bismo još jednom dakle podupreli ostvarivanje tih prioriteta kada se radi o obrani, o našim ciljima veznih u sigurnost i prosperitet Europske unije i vezano uz ulogu Europske unije prema van, što je naravno i sasvim dio zajedničke sigurnosne obrambene politike. U budućnosti imamo dva, tri područja koje su iznimno važna kada se radi o interakciji s Europskim parlamentom. To je s jedne strane evaluacija provedbe direktiva iz paketa o obrani, prije svega direktiva o nabavi. Analizu moramo učiniti detaljnom i vrlo tanko čudnom kada se o tome radi. E, to će se dogoditi iduće godine. Europska komisija bi trebala o tome izraditi izvješće 2016. pa godine. Dakle, da vidimo kao prvo postoje li harmonizacija vezano uz ciljeve te direktive, dakle jesu li ostvareni njeni ciljevi i je li se radi o stvarnoj politici suradnje. Radi se o tome da Europska unija postupi tako da direktiva potiče isto tako zajedničko tržište vezano uz obranu, uz obranu a da to tržište surađuje isto tako sa našim, sa našom obrojnom politikom. Što se tiče interakcije s Europskim parlamentom i e, vijeća, radi se isto tako i o istraživanju i tehnologiji. O tome ste mnogo raspravljali u vašem pododboru i vi naravno usko surađujete sa nadležnim odborima Europskog parlamenta za to. Postavlja se neke pitanje kako uzavši u obzir e, slaba financijska sredstva, uzvrši obzir da imamo sve manje programa, kako možemo ipak pripremiti budućnost, a da ne ugrozimo tehnološku sposobnost e, Europske unije. Naša poduzeća vezano za obranu imaju sve manje tržišta i okreću se stoga izvozu, uz naravno sva ograničenja koji su vezana uz izvoz e, takvih proizvoda, ali radi se isto tako i o transferu tehnologije, a to zapravo priprema e, zapravo naše konkurente za budućnost. Mi naravno moramo surađivati sa drugim partnerima u svijetu, ali ne bismo trebali ulagati manje od naših partnera. Mi znamo dobro te brojke, ne samo sa SAD-om, imamo i e, brojke sa zemljama BRICS-a, gdje vidimo da je razlika sve veća i veća. Dakle, moramo e, brinuti o tome, to je jedan od mandata Europske obrambene agencije kada se radi o razvoju industrije i o tehnologiji. Mislim da mnogo toga možemo e, učiniti u skladu sa e, raznim regulativama veznih uz e, e, uz tehnologiju istraživanja i vi ste radili mnogo na tome, bilo da se radi o zajedničkom pomorskom prostoru, o kibernetičkoj sigurnosti, o borbi protiv kemijskih, bioloških prijetnji. Europsko vijeće također misli pripremiti E, određene smjernice vezanih uz e, tehnologije i istraživanje za e, zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku. Vi ste također isto tako izdali jedan prijedlog gdje ste predložili da se dva pilot projekta financiraju za 2015. i 2016. godinu sa ciljem da se testiraju pripremne aktivnosti jedno se tiče kofinanciranja i financiranja Europske obrambene agencije, dakle kako bi se to kofinanciralo iz europskog proračuna i proračuna država članica. Taj model naravno znači da sve države članice trebaju raditi u skladu sa dovoljnim prioritetima, u koordinaciji kada se radi o provođenju europskih i nacionalnih programa. Europska obrambena agencija će sudjelovati u e, provedbi te inicijative. Imali smo s tim u vezi dobru razmjenu gledišta. To je bilo nakon jedne radionice koju smo organizirali zajedno za komisijom. Imali smo e, dobar razgovor sa isto tako vodećim osobama na području nabave prošli tjedan. Što se tiče industrije, to je jedno od temeljnih pitanja e, kojem se posvetilo Europsko vijeće. Što zahtjeva industrija? Industrija zahtjeva kao prvo programe, ne državne potpore, nego programe. E, zahtjeva analizu potreba. Jedan od predstavnika je jučer na sastanku rekao da nam je potreban jedna specifikacija, jedan dizajn i jedan proizvod. Dakle, imamo harmonizaciju. To je uloga Europske agencije suradnja sa Okarom s tim u vezi može biti iznimno e, korisna i o tome bi trebale imati koristi sve vrste industrije unutar Europske unije, ne samo dakle velike, velika poduzeća, već i mala i srednja poduzeća. Postoji unutar Europske unije agencije jedan poseban plan za podruženju podrške malim i srednjim poduzećima. Radi se o konvergenciji, a treba uzeti u obzir su tako i specifične karakteristike nekih industrija naših članica prije svega kada se radi o središnjoj i istočnoj Europi. E, te industrije dolaze iz drugačijeg sistema, ali su zasigurno vrlo važne kada se radi o izgradnji naših tehnoloških i e, obrambenih kapaciteta u budućnosti. I za njih e, radimo na specifičan način, dakle sa zemljama središnje i istočne Europe, kada se radi o njihovim kapacitetima. Kao zaključak, gospođo predsjedateljice, moram reći da politička volja postoji, to se izražava na razini Europskog parlamenta, vijeća, Europskog vijeća. To je opetovano isto tako e, došlo do izražaja e, na e, prilikom iskaza raznih šefova institucija, bilo da se radi o gospodinu Junkeru, o gospodinu Federiki Mogherini. Radi se o tome da sada pripremamo sljedeći sastanak Europskog vijeća ne radi se o tome hoćemo li ili ne biti komplementarni sa NATO savezom, ta komplementarnost je sada potpuna, to je spomenuto i na sastanku na vrhu Velsu, to je spomenulo prošlo Europsko vijeće i spomenut će se na sastanku sigurno i sljedećeg Europskog vijeća. I budući da je ovo moja posebna prilika, ja ću vas u sjeću napustiti, dopustite mi da srdečno zahvalim Europski parlament, Europskom parlamentu i posebice vašem pododboru na odličnoj suradnji. Ja sam sigurna da ćete imati jednako tako dobru suradnju sa mojim e, e, sa osobom koja će me zamijeniti, možda čak i bolju. Isto tako i što se tiče pripreme Europskog vijeća, jer će tu uloga Europskog parlamenta biti od iznimnog značaja e, što se tiče zakonodavnih, ali i proračunskih pitanja. Hvala vam lijepa. Thank you. Gospođo Arno, hvala vam, hvala na vašim ljubaznim riječima upućena ovom pododboru. Evo sada otvaram raspravu. Ako imate pitanja, komentare. Prvo gospodin Nart. Bili ste spriječeni od postavljanja pitanja u protekloj rundi. Evo izvolite. Ne. Dobro, ispričavam se, gospođa Lozing. Hvala lijepa na vašem izlaganju. Nekoliko pitanja koja su se javila tijekom vašeg izlaganja. E, čisto par pitanja da malo konkretiziramo stvari. Prvo pitanje govorili ste o političkoj volji. Često se govori o tome da veliki broj država članica su skeptični u pogledu snaženja ili jačanja Europske obramene agencije. Možete li nam reći koje su to točno države članice i kako tu stoji s nekom mogućom podjelom što se tiče njemački signali idu vrlo snažno u tom pravcu, tu bih željela i citirati nešto što sam e, pročitala e, iz jednog internog dopisa Bundestaga to je vrlo zanimljivo kada govorimo isto tako o toj temi nabave o kojoj ste vi govorili. Tu se govori da uz podršku država članica bi agencija budućnosti trebala biti odgovorna za velike programe nabave kao isto tako e, kada imamo hitne slučajeve, dakle čisto određene fiskalne inicijative vezano uz neke ključne tehnologije i e, naoružanje, oslobađanje od PDV-a ili sufinanciranje određenih aktivnosti kroz e, Europsku komisiju. Kolegice i kolege u ovom e, odboru znaju, ne znam da li smo mi već o tome razgovarali, Uvijek reagiram jako na tu zabranu financiranja e, u vojne svrhe iz proračuna Evropske unije. Dakle, kako vi to sad procjenjujete? Vi ste isto tako govorili sada o većoj ulozi Europske obrambene agencije e, kod e, određenih djelovanja u pogledu nabave. Tu se Europska komisija govori o određenom sufinanciranju određenih aktivnosti. E, ne mogu si to sad baš pretočiti, predočiti. Kako je to u suglasju sa onom zabranom korištenja dakle tih sredstava vezano uz ugovor funkcioniranja Europske unije. Dakle, vi ste sad govorili o jednom takvom ugovoru. Svojnom namjenom recimo ako imamo dual use dvostruka namjera ako nešto financiramo neka dobra koja bi dakle mogli u tom smislu se koristiti kako si vi to zamišljate da li ova zabrana, dakle nešto što ja nazivam zabranom u ugovoru funkcioniranja Europske unije, jel to ima nekakvu ulogu ili nema nikakvu ulogu? To se isto tako odnosi i na istraživanja. Mislim da iz ugovora isto tako slijedi se ne smije financirati nikakva vojna istraživanja. Dakle, kako vi to procjenjujete i kakvu ulogu onda može preuzeti Europska obrambena agencija u pogledu dakle, takvih nabava? Nadam se da će članovi razmislite o nekim mogućim budućim pitanjima. Sada bih vas dvoje možda zabolila i gospođe generale. da nam pomognete u mogu... pogledu određenih mogućnosti da se borimo protiv kibernetičkog kriminala. Imamo dvije agencije, jednu u Talinu koja je stvorena unutar okvira NATO-a nakon onog kibernetičkog napada na Estoniju 2007. Koliko se, ukoliko se dobro sjećam. Imamo Haški kibernetički centar. Kako tu vidite te mogućnosti pogledu ova dva centra, dakle kako se mogu družiti napori. I nadalje, koja je vaša procjena sektora obrane kada govorimo o novim državama članicama Europske unije? Ne samo što se tiče malih i srednjih poduzeća, sigurna sam da je čitav niz njih uistinu inovativan i može biti konkurentan Dakle, neka poduzeća su uistinu jako moderna, ali druga su i dosta staromodna i te industrije jednostavno nisu konsolidirane. Koja je tu njihova perspektiva u moguće dakle, konkurencije, konkurentnosti? Gospodin Radoš, izvolite. Thank you, madam Hvala, gospođo predsjedateljice. 2008 dio zajedničkog europskog investiranja e, je bio iznosio 16%. A te godine, dakle kad govorimo o, općenito gledajući o financiranju Europskoj uniji u pogledu investicija, i tad je Europska agencija se postavila za cilj 20% zajedničkih ulaganja kada govorimo o ulaganju u tehnologiju, usporedbi općenito sa potrošnjom na razini Europske unije. Nije to baš bio pretjerano ambiciozan cilj. I mislim da je dobro pitanje gospođa Arno sada na njenog mandata. Koji postotak danas imamo? Dakle, zajedničkog europskog ulaganja u istraživanje i tehnologiju u usporedbu e, sa općom potrošnjom. Hvala vam lijepa. Hvala. Madam General, Gospođo Orno, gospodine generale, možete li odgovoriti na ova pitanja? Ja ću započeti s pitanjem gospođe Lözing. Bilo mi je vrlo zanimljivo čuti ono što ste rekli u pogledu Bundestaga. Ne mogu to naravno komentirati to je čisto unutar nacionalne nadležnosti. Međutim, ono što mogu reći je da tu postoji prostor za poboljšanje. Nazovimo to barem tako. Dakle, u pogledu korištenja Europske obrambene agencije od strane država članica. I važno je shvatiti zašto. Ako pogledate glavne programe i aktivnosti koje mi imamo, njih vode Finska, Austrija, dakle Finska u pogledu pomorstva, e, Austrija u pogledu nadzora, nabave, e, Irska, obuka, sad tu sam zaboravila vjerojatno neke važne programe, Nizozemska, i željela bih spomenuti nizozemsku što se tiče čitavog niza e, programa, dakle air to air refueling, dopuna goriva u zraku, E, dakle isto što se tiče različitih operacija unutar zajedničke obrame i sigurnosne politike. Da sigurno ne postoji sumnja, da postoji stvarni apetit i interes od strane država članica srednje veličine da koriste EDA. Postoje projekt recimo koji su inicirale tri baltičke države, i sad su se tu pridružile druge države članice. Mislim da trebamo tu otvoreno govoriti. E, države članice jednostavno nisu uistinu preuzele vlasništvo nad agencijom, pogotovo kada govorimo o većim državama. Zato govorim toliko o inicijativama. Zato što one to mogu same još uvijek raditi, a suradnje u području obrane je uistinu se zasniva na samom instinktu. Dakle, i nekako se ne ide instinktivno ka toj suradnji. Svatko nas je sam za sebe učiniti što može učiniti. Dakle, recimo kad imate program dvije države članice, to se može zasigurno e, proširiti na druge države članice, ta sinergija može biti od koristi, to može biti dobro za samo mjesto, za stručnost e, u pogledu tehnologije, drugih aspekata. Ja nemam nikakav interes, e, ja odlazim. To je istinu vrlo kompetentna struktura koju mi imamo. Pa zašto je onda ne koristite? dvije, tri države članice ako žele nešto učiniti mogu doći i to uistinu učiniti. Većina naših programa u području istraživanja i tehnologije su uvijek za dvije, tri države članice. Mogu samo izraziti žaljenje da trenutno nemamo nikakvo vodstvo od strane većih država članica, kao što to imamo pogledom manjih država članica. Jer ono što mi pokušavamo učiniti Europskoj uniji je da imamo inicijativu u područjima gdje su ulaganja značajna. Dakle, recimo u području politike zajedni, zajedničko obremenu sigurnosnog djelovanja imamo različite programe dopuna goriva u zraku i neke druge gdje velike i male države imaju određenu ulogu i postoji solidarnost između malih i velikih da se nešto zajednički poduzme. Stoga se nadam da će moj nasljednik imati mogućnost e, razgovarati o tome ne samo u parlamentu, već recimo u novom odboru za obranu, recimo u Bundestagu. Imali smo to u nekoliko nacionalnih parlamenta. Proteklog tjedna sam bila u talijanskom parlamentu. E, pozvali su me isto tako u House of Lords e, kad su se pozabavili samim značajem e, članstva unutar Europske obrambene agencije. Kako bi spriječili određene nesporazume, poput onih koje ste vi izrazili, istino postoji mogućnost direktnog e, razgovora sa različitim odborima, imamo to sa ministarstvima za obranu, ali isto tako sa različitim odborima u nacionalnim parlamentima i mislim da Države članice bi uistinu trebali u više preuzeti to vlasništvo nad agencije, pogotovo veće države članice. Dakle, EDA je stvorena kao jedna međuvladina organizacija. Uistinu se poštiva puni suverenitet svih država članica u pogledu njihove obrane, ali ako imate jednu međuvladinu organizaciju, onda imate ono što ste htjeli. Osobno mislim da je to dobar odabir Međutim, morate ju poticati one države članice koje su još uvijek skeptične, nisu baš uvjerene u nju. E, jednostavno nek sjedno za volan i nek probaju. Što se tiče istraživanja. Sve više domene postaju dualne u smislu dvojne namjene U drugim domenama kažemo i već je rečeno od strane vijeća i to su redovito zaključci i parlamenta i vijeća da se želi podržati dakle zajednička sigurnosna i obrambena politika ZSOP E, comprehensive approach, dakle jedan zajednički opsežan pristup je nešto što je tu vrlo važno. Zašto to ne bismo mogli imati u pogledu sposobnosti ZSOP-a? Jer to je politika Evropske unije. Što se tiče kibernetičkog kriminala, možda će general Palomeras moći tu dodati nešto više detalja i isto tako u pogledu nekih natovih agencija. Samo bih još željela reći da imamo, puno smo razgovarali, dakle o našem centru u Talinu kako bismo mogli uistinu imati koristi od te sručnosti, pogotovo u području obuke. Imamo jako dobru suradnju sa NCIA-om koja je posebno zadužena e, za NATO strukture Pokušavamo biti i učinkoviti i realni i umjereni, <laughs> odnosno Prvo je dakle to podizanje razine svijesti kao ono što je ključno, dakle samo recimo imali smo obučavanje u stožeru Larisi u pogledu misija u Africi Isto tako smo lansirali neke projekte u području istraživanja i tehnologije gdje države članice e, surađuju u području kibernetičkog kriminala, dakle tu će se puno morati zajedno raditi. Opet ne funkcionira to instiktivno da dijelite tu svoju tehnologiju s drugima. Mislim da će se to morati učiniti u toj domeni. Isto tako progresivno želimo ponuditi određene alate, takozvane kits, kako bi se mogle zaštititi misije, prije svega civilne misije. Jedan od ključnih fokusa naše agencije je da surađujemo s industrijom. U pravu ste, gospođo predsjedateljice, ne samo za mala i srednja poduzeća, ali posebno se trebamo pozabaviti specifičnostima industrije što se tiče novih država članica i trebamo osigurati da države članice moraju primijeniti ovaj paket obrane i da se to ne može znači, učiniti način kako se to radilo u prošlosti, stoga te industrije uistinu moraju biti dijelom lanca nabave i suradnje koja nam stoji na raspolaganju. Što se tiče vašeg pitanja, gospodine Radoš, čisto ovako iz glave, u stvari ja <laughs> i bolje da ne govorim iz glade, znam da je situacija dosta loša i zahvaljujem što ste nam pružili mogućnost da to e, se Trebamo reći da je to jedan strašan rezultat, jako loš. Možete reći da je to moj osobni loš rezultat, ali evo ja sam isto sudjelovala u tome. Uistinu smo zabrinuti što se tiče razine i pogledu istraživanja i tehnologije jako, jako smo udaljeni od tih 20% i tog cilja koji je postavljen u našoj agenciji. Daleko smo od onoga gdje smo bili, kao što ste rekli, 2008 I apsolutno moramo naći rješenje u tom pogledu. Zašto? Jer kad režete proračun za obranu, a to se radi i reže se isto u pogledu ljudi, e, i nemamo nikakvih ušteda odmah onda režete vaš program za istraživanje i tehnologije, onda režete dalje na vašim programima i onda vaše industrijske programe tako da tako reći dvostruko udarite. I onda se stvari jedna vrlo opasna situacija. I uistinu moramo naći određene stimulacije kako bi se financiralo istraživanje i tehnologiju. Dakle, tu imamo određene inicijative u pogledu fiskalnih mjera, bonusa kad ulazite u suradnju i isto tako vezano uz sinergije i moramo vidjeti, dakle to će biti jedan od putova koje ćemo razviti u budućnosti. Dakle da se uključi na određeni način tu i privatni sektor, možda isto kroz određene sinergije koje ćemo moći stvoriti, dakle kroz ovaj novi investicijski plan komisije. Samo add on Samo nešto vezano uz kibernetički u obranu. E, jasno je da je to globalni izazov, svi to svačaju sada i znaju da nam je potrebna sva stručnost, e, sve moguće napori, sve vještine mnogih e, članica NATO saveza i Europske unije, zatim privatne industrije, poduzeća. Ako hoćemo doista e, biti na razini zadatka, ako se hoćemo suočiti sa ovim preostalim rizicima koje prijete našem društvu, ne samo tako što se tiče sigurnosti, i poslovanja na mnogim područjima. Kako to radimo? Što se tiče NATO-a, naša je prva misija e, zaštititi e, naš sustav zapovjedništva kako bi on bio solidan, robustan. I tu je NATO-ova agencija za komunikaciju informacije vrlo važna kako bismo to zaštitili. Samo da naglasim da je jedno europsko poduzeće zaduženo za to. Dakle, europska industrija ima i svoju odluku, ulogu koju može odigrati unutar NATO zaveza. Imamo jasnu manifestaciju toga ovdje na području e, kibernetičkog prostora, kao i drugdje. No treba reći da je to sada sve prisutno. Dakle, ne možemo se baviti kibernetičkim pitanjem u jednom području, zaboraviti da je to sastavni dio i drugih e, dijelova, na primjer dijelova opreme, ako odete, na primjer, u, neku, uh, u neko poduzeće za uh, zrakoplovstvo i oni se bave kibernetikom i na drugim područjima. Da budemo precizniji, kada govorimo o centrima stručnosti, centri stručnosti izrađuju nacije prema memorandumu o porazumijevanju, oni ne pripadaju to ovoj strukturi, ali mi ih da, im dajemo certifikate kako bismo se osigurali dakle, da oni doista zaslužuju taj, eh, taj, tu oznaku centra slučnosti kako oni mogu eh, davati obuku, trening, eh, obrazovanje na razini istraživanja i tehnologija u skladu sa standardima NATO saveza. To je vrlo e, dobar primjer, to je ulaganje jedne države članice kada sad je u kabinetičkim prostoru, to je na primjer Estonija, Estonija je tu moram reći učinila izvrstan posao i sad pokušavamo naj, na najbolji mogući način iskoristiti to ulaganje. Zajedno naravno, to je otvoreno i za druge partnere. Zašto ne bismo podijelili naše, e, našu sučnost? To je doista ključno ako želimo se nositi s ovim izazovima. Kao što sam već rekla, nedavno smo imali veoma opsežnu NATO vježbu sa više od 900 ljudi iz 18 raznih država, kibernetička koalicija i isto tako s predstavnicima Europske unije iz, iz njihovog kibernetičkog tima. I stoga postoji dosta velika potreba da uključimo taj kibernetički aspekt u našu kulturu, da izgradimo naše vještine. Ja se slažem sa Claude France trening, e, obrazovanje. Obrazovanje je doista jedan dobar tu način postupanja, ali do sada ne vidim nikakvo udvostručenje. Više imamo e, manjka nego duplikacije kada se radi o kibernetičkom prostoru. E, hvala vam lijepa, doista. S ovime smo zaključili ovu točku dnevnog reda. Još jednom bih htjela zahvaliti ovim gostima, gospođi Claude France Arnaud, e, te isto tako generalu Jean-Paulu Palomerosu na tome što su prisustvovali našem sastanku. Molim vas, e, dopustite sada jednu stanku od dvije minute, samo da se oprostim s našim gostima. I započet ćemo onda sa dvijema drugim točkama. Radi se o izvještaju o nedavnom sastanku parlamentarne skupštine NATO-a godišnjem sastanku, dakle, i zatim isto tako prezentacija Macija Popovskija, zamjenika glavnog tajnika Europske službe za vanjsko djelovanje o sastanku Vijeća za vanjske poslove. Hvala vam.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 Sljedeća točka na našem dnevnom redu je izveštaj o nedavnom sastanku parlamentarne skupštine NATO-a. Želim pozdraviti gospođu Eva Kajli. Ona je predsjednica izaslanstva DENAT za odnose s NATO savezom i zamolit ću je da nam predstavi informacije o tom sastanku parlamentarne skupštine NATO-a, sastanku koji se održao u Hagu i to od 21. do 24. studenog. Thank you very much, uh, Ms. Fotiga. The European Parliament delegation for the relations with NATO Hvala vam. Ja sam predsjednica izaslanstva za odnose s NATO savezom. Kao što ste rekli i vi ste bili prisutni, gospodin Kirtos, bili smo prisutni na 60. godišnjem sastanku parlamentarne skupštine NATO saveza od 25. u Den Hagu. Imala sam dakle tu čast sudjelovati e, na svim e, sastancima radnih skupina i na plenarnoj sjednici. Vjerujem da su svi zaprimili izvještaj e, s tog sastanka. Tijekom tih tri dana imali smo mnoge prilike pratiti rasprave na o raznim temama veznih uz prijetnje, o sigurnosti i veznih uz izazove, ne samo na području Europe, nego i širo toga. Rasprava se usredotočila oko prioriteta NATO saveza, prije svega što se tiče mjera za jačanje obrambenih sposobnosti, podrška partnerima, provedba odluka sa sastanka na vrhu NATO-a situacije u Ukrajini, to je zaokupiralo parlamentarce najveći dio vremena i e, druge razne teme poput kibernetičke sigurnosti. Također smo govorili o humanitarnoj krizi i migrantima na južnoj, južnim granicama Europske unije. To su rasprave u kojima mi raspravljamo u Europskom parlamentu. Predsjednik vlade Nizozemske i drugi ministri su dali izlaganja koja su bila vrlo zanimljiva Gospodin Soldeberg je također održao govor gdje je naglasio mnoge zabrinutosti vezanih uz sigurnost i e, odgovaraju na pitanja. Ja sam e, prije svega bila u odboru za znanost i e, tehnologiju, ali bili smo prisutni na drugim sastancima odbora Mislim da je najvažnije pitanje bila dinamika veznih u sigurnost na granicama Europske unije, europska sigurnost energetike, e, južni plinski koridor i drugo. Imali smo priliku sastati se s našim kolegama iz nacionalnih parlamenta i raspraviti e, neke teme vezanih uz zajedničku zabrinutost i sigurnosti. Naša je suradnja bila izvrsna i vjerujem da ćemo idući put imati e, svih deset članova našeg izaslanstva tamo prisutno, da ćemo biti za e, time učinkoviti. Ako mi dopustite, imam još nekoliko vremena pa bih se mogla usredotočiti na nekoliko tema koje sam bile od velikog interesa. Na to partnerstvo i politika otvorene politike, energetska sigurnost u Europi te gospodarske sankcije, posljedice gospodarskih sankcija e, za Rusiju budući da smo mi najbliži susjeti tom teritoriju. Zatim situacija veznih u sigurnost u Afganistanu, e, kibernetički prostor i euroatlantska sigurnost. Što smo rekli s tim u vezi? Gospodin Stoltenberg je rekao da je glavni prioritet povećati proračune. Dakle, hitna potreba da se ispune obveze kako bismo ostvarili naše ambicije. E, Rusija je bila dosta je dosta pripremljena i stoga moramo udvojiti tih 2% BDP-a za NATO savez. Gospodin Michael Turner je eh, izabran kao novi predsjednik eh, parlamentarne skupštine. On je pripadnik kongresa iz Sjednih američkih država. Svi su podržali ono što je odlučeno u Walesu. Eh, kriza veznih uz izbjeglice. Mnogi su izrazili zabrinutost veznih uz stabilizaciju šire regije. Budući da se radi o globalnoj prijetnji, to je nešto što je prekogranično i nismo još dovoljno dobro na to pripremljeni. Jedno zanimljivo pitanje koje nismo očekivali čuti na sastanku NATO Saveza bilo je to da zakonodavci pozivaju na članice NATO Saveza i države članice EU unije da pokrenu jednu širu javnu kampanju kako bi se objasnilo euroatlantsko partnerstvo vezanih uz TTIP. Isto tako se postavilo pitanje e, Europske energetske unije Također smo se složili oko toga da želimo jačati naš savez, e, da postoji za to potreba, da bolje podijelimo naše zadaće odgovornosti vezanih u sigurnost. Kao što sam e, rekla, više nema granica, svi moraju doseći tu razinu od 2%. Kao što sam čula, Poljska je uspjela ispuniti taj cilj, e, Ujedino kraljevstvo i Grčka također i još jedna druga država članica su već dosegli tih 2% BDP-a, ali druge države se još dakle moraju usredočiti na to. Još jedna zanimljiva stvar, bio, bio je sporazum da trebamo pojačati našu suradnju veznih uz e, proturaketnu obranu kao i zajedničku izradu takvih sustava. Mislim da je to otprilike to. Gospodin Stoltenberg je još nešto specifičnije rekao, kao jedan primjerak onoga što treba učiniti, činjenicu da NATO savez leti sada pet puta više zračnih operacija nego na početku ove godine, da ima misija na području Baltičkog mora i Crnog mora i da će se prisutnost NATO saveza na tom području još i više pojačati. Imamo i ove rezolucije koje svi možemo vidjeti, dakle, bez uz humanitarnu krizu, Ukrajinu, Afganistan, eh, podrška odlukama sa sasnaka na vrhu iz eh, Walesa i obrana, eh, proturaketna obrana. Mislim da je rasprava bila vrlo zanimljiva, a možemo vidjeti kako još možemo biti vidljivi na, tom forumu Parlamentarne skupštine NATO Saveza, kako možemo bolje tamo sudjelovati, naravno uz vaše prisustvo također. Hvala vam gospođa Kajli. To je svakako bio vrlo zanimljiv sastanak. Imali smo priliku poslušati ne samo visoko rangirane predstavnike NATO saveza, već isto tako i članove nizomske vlade, a također i izvisne stručnjake koji su nam pružali uvid u njihovu stručnost kada se radi o nizu važnih tema. Po mom mišljenju je rasprava o ulozi ISIS-a i e, njihova prijetnja unutarnjoj sigurnosti država članica Europske unije bila izvesna. To nam je dalo e, širok pregled na tom temom. Također, rasprave veznih uz partnerstvo, mirovni proces pod procesom NATO saveza uzevši u obzir trenutne izazove, mislim da su te rasprave bile vrlo zanimljive. Dakle, još jednom hvala vam na suradnji. To je bilo e, vrlo korisno što se tiče informacija i svakako da ćemo pokušati biti vidljivi pomoću veće, većeg izaslanstva Europskog parlamenta, parlamentarnog skupština do Saveza. Zapravo su mnogi od nas eh, ovdje eh, imali slično iskustvo, uključujući Federiku Mogherini, unutar nacionalnog parlamenta Italije i dakle ona već djelovala ja sam isto tako djelovala u sličnom formatu u Poljskoj i stoga su mi rasprave vrlo važne, vam ih cijenim. Hvala vam. Gospodin Kircos, izvolite, vaš doprinos. Hvala vam, mislim da ste ovdje obje već pokrile u, točku, samo bih htio dodati da smo svi bili ujedinjeni što se tiče toga da treba prestati sa proračunskim rezovima za područje obrane. Naravno, nema mnogo onih koji se zalažu za to da se povećaju proračuni za obravu ali barem bismo trenutno trebali prestati rezati taj proračun. Svi su se složili s time da trebamo ojačati transatlantske odnose, što znači da mi, europljani, trebamo preuzeti veći teret, jer Amerikanci troše mnogo novaca, mislim da troše tri četvrtine sveukupnog proračuna e, za obranu. Također žele poboljšati kakvoću oružanih snaga, žele na pravilan način e, trošiti financijska sredstva. Isto tako moramo biti u mogućnosti da odgovorimo na sve izazove, uzivši u obzir što se trenutno događa posebice u Ukrajini recimo da smo bili jednoglasni kada se radi o tome da se treba pružiti odlučan politički odgovor na e, rusko, ruske aktivnosti u Ukrajini i da se s tom nestabilnošću trebamo pozabaviti u okviru šire regije, takozvanog susjedstva. Želim iznijeti i dva negativna komentara kako bi rasprava bila zanimljivija. Mislim da nismo analizirali ulogu Kine kada se radi o globalnim izazovima. Imali smo druge prioritete. Kina nam se možda čini predalekom, ali meni se čini da sada dobivaju na strateškoj prednosti, prije svega nakon sad ovih e, trzavica s Rusijom. I želim isto tako naglasiti da su stručnjaci bili izvrsni. Neke od njihovih analiza, recimo, nisu bile onakve kako što bismo svih mi predložili. Naprimjer, što se tiče gospodarskih sankcija, trošak vezan uz eh, zapadno gospodarstvo i rusko gospodarstvo, te situacija mm, s energijom. To je bilo veoma zanimljivo i izazovno. Mislim da su nam pokazali kako trebamo ići dalje. Hvala. U redu otvaramo sada raspravu. Ako neki zastupnici žele preuzeti riječ, izvolite. Gospođo Kajli. Uh, uh, da, slažem se s time da smo se više zadočili pravo nova pitanja koja sam ja spomenula. Slažem se s time da sve ove vaše zabrinutosti možemo zapravo e, udružiti sa onim drugih kolega i budući da smo samo na stroje bili tamo prisutni. Zamislite kako će to biti kad nas bude desetero iz Europskog parlamenta. Doživili smo vrlo dobar tretman, imali smo prilike javiti se za riječ, no ipak mislim da bismo se trebali malo više pripremiti ali to možemo, možemo ih zamoliti da govore o Kini, onome što ste rekli na godišnjem sastanku. Dakle, možemo raditi na tome. Thank you very much indeed, if no other... Hvala ako nema daljnjih komentara. Željela bih se oba dvoma zahvaliti i gospođe Kajli, gospodinu Kipsosu. Ispričavam se. Ispričavam se, gospodin Arce htio javiti za riječ. Samo kratko, gospođo Zahvaljujem. Na sastanku je analizirana na izgled neizbježna situacija prema kojoj ovo ponašanje odvajanja, ovo odvajanje između Rusije i Europe može dovesti do e, opasne strateške osi poput one osa između Rusije i Kine. Hvala, ali komentari su se odnosili na stav stručnjaka. Naravno da je parlamentarna skupština NATO jedna skupina parlamentanaca i da će njihovo izvješće, odnosno njihovo stajalište prevladati njihovi razgovori rezolucije, sve ti dokumenti odražavaju prevladavajuće mišljenje parlamentaraca, e, članica nato Hvala. A sada bih e, zaključila ovu točku dnevnog gdje reda. Zahvalila bih se svima na njihovim doprinosima i idemo s sada preći dalje na naš dnevni red. Žela bih pozdraviti gospodina Mačeja Popovskoga koji je zamjenik glavnog tajnika e, službe za vanjsko djelovanje i da nam da određeni briefing što se tiče dakle vijeća za vanjske poslove u pogledu pitanja obrane. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Taj sastanak je održan 18.11. i to pod prvim predsjedanjem, dakle novog podpredsjednika i to je bila mogućnost, odnosno podpredsjednica prosjete i to je bila mogućnost da se potvrdi dakle njen interes u pogledu pitanja obrane i sigurnosti. Ona uistinu želi imati aktivnu ulogu i kao visoka predstavnica i e, kao voditeljica dakle naše europske obrambene mm, agencije i što se tiče drugih kompetencija i nadležnosti Europske komisije u tom pogledu. U skladu sa trenutnom praksom smo započeli dakle sa takozvanim steering votom, dakle glasanjem agencije i što se tiče zaključaka vijeća iz e, e prosinca 2013. agencija tu iznijela neke ideje u pogledu fiskalnih i financijskih inicijativa, u pogledu međusobne suradnje, jedan poseban slučaj u kojem se i trenutno radi, dakle izuzeće od plaćanja PDV-a za projekte koje vodi agencija u Belgiji, ali tu bi moglo biti i više toga i isto tako flagship eh, vetability project, eh, dakle to je jedan projekt eh, o kojem ste mogli danas više čuti od strane izvršne direktorice agencije. Države članice su pozdravile određeni napredak koji je ostvaren i poslušali su prezentacije od novog povjerenika E, odnosno povjerenice Bjenkovske koja je zadužena za e, industriju, dakle ona je nova povjerenica i ona je isto tako naglasila kako Europska komisija razmišlja u pogledu tih proizvoda s dvostrukom namjenom i takozvana preparatory action, dakle to je posebno vrsta financiranja u pogledu e, istraživanja, što je opet povezano sa zajedničkom sigurnosnom i obrambenom politikom i te pripreme su i dalje u tijeku i to je jedan novi način djelovanja koji ćemo imati. Nadalje sam sastanak dakle sastanak vijeća sa svim državama članicama i uslijedio nakon toga i tu smo opet imali prvu nazočnost novog glavnog tajnika NATO-a koji je bio pozvan i bio je dobro prihvaćen E, čak mu se pljeskalo na kraju tog sastanka. Dakle, atmosfera u pogledu te rasprave je bila jako dobra i želio bih to uistinu ovdje iznijeti. Prije nego što je on stigao, ministri su se morali pozabaviti e, malo e, težim pitanjima, to je proračun agencije i tu smo imali taj običajni sukob. Visoka predstavnica je predložila da imamo e, nulti e, stalni se onda uskladili smo se oko e, nultog nominalnog rasta, je to petu godinu za redom, što znači u stvari da opada tijekom godina proračun agencije, što je e, nije baš tako dobro, međutim to je stvarnost. Međutim, visoka predstavnica je rekla da će se osobno uključiti u tu raspravu iduće godine. Imali smo kratki briefing od e, voditelja dakle e, vojnog odbora, dakle vezano uz vojnika koji je umro uslijed napada Marije u Centralnoj Afričkoj Republici. Zatim smo imali isto tako smo čuli o Mali, o Centralnoj Afričkoj Republici, e, o Atalanta operaciji i isto tako o misiji u Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica je potvrdila da ona namjerava posjetiti što je to moguće više misija, misija Europske unije i već je započela s time. Posjetila je Europol Kops misiju u Ramali e, kad je išla na Srednji istok prije nekoliko dana. Isto tako će posjetiti Bosnu u petak. Iako e, bude imala vremena, nadam se će imati vremena da će posjetiti isto tako europske vojnike. To još treba potvrditi, ali to je svakako njena namjera. I Postoji još jedan dodatak e, što se tiče zaključaka vijeća, to je dodano u posljednji trenutak, to je bio zahtjev prema visokoj predstavnici da predstavi jedan e, koncept upravljanja e, krizom vezano u situaciju u Centralnoj Afričkoj Republici. Dakle, do ožuka je produžen mandat te misije Dakle, misija Ujedinih naroda je sada tamo i to bi trebalo zaključiti do ožujka. Ali već smo zamoljeni da damo određene ideje u pogledu nazočnosti Europske unije, vojne nazočnosti. Dakle, nakon UFOL kara. Dakle, pa će se onda razmotriti ta opcija dakle jedne savjetodavne misije. Dakle, taj koncept upravljanja e, područjima krize je nešto što je pripremljeno i predstavljeno državama članicama, mislim jučer ako ne griješim. I ako tu bude postoji određeni dogovor, uslijedit će jedna fokusirana misija bez izvršnog mandata i 15.12. će o tome raspravljati vijeće za vanjske poslove, ali naravno želim sada prejudicirati. Sutra će vijeće započeti s radom. Kratko smo razgovarali o eboli, kakva je tu situacija, analiza postojeće situacije. I onda nešto rasprave o budućnosti u pogledu dakle vijeća za obranu i sigurnost i potpredsjednica će svoj zadatak uistinu shvatiti vrlo ozbiljno. Dakle, da kad pogledamo ovaj europski strateški kontekst, da tu treba doći do određenih izmjena, to je nešto što je podpredsjednica već iznijela i u parlamentu, dakle u svakom slučaju imat ćemo tu jednu raspravu. To će dovesti opet do poboljšanja ove, ove strategije. ali visoka predstavnica je htjela da se pažljivo upravlja tim postupkom i da se ostvari politički konsenzus. To bi trebalo biti usklađeno sa raspravom koja se planira na sastanku u lipnju 2015. Visoku predstavnicu su ministri isto tako zamolili da podnese izvješće o provedbi prošlogodišnjih zaključaka dakle do travnja iduće godine do sljedećeg dakle formalnog vijeća odnosno formiranja bi to onda bilo na raspolaganju neke odluke su donešene od strane ministara prije svega je vijeće usvojilo jednu okvirnu politiku za jednu sustavniju suradnju u području obrane to je jedan od zadataka koji je usvojen još prošlog prosinca, zatim obrana u pogledu e, kibernetičkog kriminala. Dvije odluke su isto tako već međuvremeno potvrđene 18. 11. jer postoji dakle parlamentarna zadrška vezana uz Atalantu da se produži mandat do 2016. To je sada međuvremeno potvrđeno i onda odluka vezana uz Europski operativni centar. E, u ponedjeljak je tu službeno donesen zaključak dakle da se produži mandat i isto e, širenje pokrivanja u geografskom smislu da će se to dakle proširiti dalje od ro, samog roga Afrike. u jednoj daljnoj odluci nismo mogli donijeti zaključak, dakle tu su još tri pitanja koja treba riješiti, još uvijek traje dakle rad u vijeću. Dakle, što se tiče slijedog sastanka ministara obrane, on će biti neformalne prirode, neformalni sastanak u Rigi, u Veljači, što će biti dobra mogućnost za neke strateške rasprave u pogledu izazova vezano uz mm, dakle takozvane hybrid warfare koje isto tako nešto o čemu su raspravljali ministri vanjskih poslova NATO-a. I još sam htio reći da smo raspravljali o metodama rada. Visoka predstavnica je zainteresirana za obranu i sigurnost, želi se želi da se uključuju i sami ministri obrane, želi se uvijek sastati s njima kada odlazi u glavne gradove, to se već dogodilo u nekim glavnim gradovima. Dakle, ona želi bolje iskoristiti e, te sastanke ministara obrane, vjerojatno ih neće trebati biti više i češće, ali bi se možda mogli bolje strukturirati i bolje iskoristiti to vrijeme koje imaju na raspolaganju. Dakle, njena namjera je da se koriste ovi neformalni odnosi i sastanci recimo kao u Rigi i onda se ona može bolje fokusirati dakle e, i kroz e, FCA formacije dakle od vijeća za vanjske poslove hvala vam lijepa Sada bih zamolila članove, ako imaju neka pitanja, komentare. Mislim da su svi sad već umorni, a vaša prezentacija je bila dosta jasna. Glavni tajniče, dakle, zahvalili bismo vam se u istinu i dalje računamo na vašu nazočnost i idući put, eh, jer to nam je vrlo važno da znamo što se događa u vijeću za vanjske poslove. Dakle, hvala vam lijepa, uistinu. Ladies and Dame i gospodo, to bi bio kraj današnjeg današnjeg dnevnog reda. Sljedeći sastanak će biti gospođe predsjedateljica je reka 21. srpnja, ali mislimo da je to greška. Želim vam sretan Božić. Ne, ispričavam se naravno da i ja sam umorna. Radi se o siječnju, o 21. siječnju. <laughs> Ne, nije tako lijepo da je tek u srpnju. Dakle, 21. siječnja imamo sljedeću sjednicu odbora i želim vam sretan Božić i novu godinu i vidimo se onda opet u siječnju. Hvala vam lijepa.